Uh, well, um, never-ending story. Our each committee meetings, but this one is a special one, of course. Želim vam dobro jutro na ovom uh, posebnom sastanku. S nama je povjerenik Miguel Arias Kanjete i s njime ćemo nastaviti strukturirani dijalog Podsjećam da je e, povjerenik Kanjete pozvan e, od strane ITREA ne baš po prvi puta i kad a imamo dosta toga za e, razgovarati u svezi programa komisije za 2017. zatim paket čiste energije, koordinacija i željeli bismo čuti i kakvi su izgledi za 2018. Jer bismo se rado e, pripremili za naredna predsjedanja nakon Estonije dolaze Austrija i tako dalje. Osim navedenog, željeli bismo od vas čuti i o vašem novom zakonskom programu e, i znamo da Imamo sada osam prijedloga zakona za energetsku uniju i dosta e, istih za digitalnu uniju. Međutim, pripremni smo uložiti još više truda. Naglasit ću da i prati ovih osam zakonskih prijedloga u skladu sa svojim vlastitim ambicioznim planom i e, također zajedničkom deklaracijom e, koju smo potpisali. Povjereniče, već smo se vrlo temeljito upoznali, nema se što e, drugo reći osim pozvati vas da nam kažete što ste planirali. Meni je poštovani članovi parlamenta iznimno drago što sam e, ovdje i što možemo nastaviti strukturirani dijalog e, o programu za e, iduću godinu i za zajedničko djelovanje. Do sada je 2017. bila godina provedbe prijedloga predstavljenih u veljači 2016. Dakle, to i paketa za čistu energiju iz studenog 2016. Dakle, to su e, paketi koji imaju daleko sežne učinke e, i govore o obvezama koje su u skladu sa Pariškim sporazumom e, i sa ostalim sporazumima o trgovanju, emisijama i tako dalje. Dakle, 2017. komisija je e, prihvatila program e, i prijedlog za trgovanje emisijama. E, svakako želimo uskladiti svoja gospodarstva eh, Oprostite, kratka pauza radi tehničkih razloga. Dakle, na taj način spremni smo raditi na tranziciji na čistu energiju kao nešto što je dobro za ekonomiju, inovacije i povećavanje stvaranja radnih mjesta te rasta u sektoru čiste energije. Znatno smo napredovali u prvoj polovini 2007. a sada važno je nastaviti tim putem i zadržati tempo rada tijekom druge polovine 2017. na čemu svi zajednički napuno radimo kako bismo zadržali razinu ambicije, dosljednosti i vremenskog okvira za pregovore. Tako zajednički odgovaramo na poziv predsjednika tri institucije iz rujna 2016. da se znatno napreduje te gdje je moguće isporučimo rezultate do kraja 2017. Nadolazeće estonsko predsjedništvo predložila ambiciozni plan i potvrdilo raspored ministarskih sastanaka na temu energije za drugu polovinu 2017. mi bismo se trebali pobrinuti da interinstitucionalni pregovori započnu što je prije moguće. Uz sigurnost našeg paketa za opskrbu zajednički smo pokazali da je moguće u 15 mjeseci doći do sporazuma <clears throat> o SOS regulativi i odlugama i regulativi koje to prate. Gospodine Bužek, zahvalio bih tu na tome što ste vi osigurali naš e, brzi rad na ovome u trijalozima. Imali smo komplikacije, ali vi ste to doista obavili sjajno, sposobno, sa uvjerenošću i sa strašću, rekao bih. Uz čistu energiju napravili smo važan dio našeg pripremnog rada. Kao što znate, 31.5. usvojili smo paket za mobilnost koji uključuje posljednje važne prijedloge o energiji. I komisija će nastaviti raditi u dolazećim mjesecima u drugim područjima. Spomenuo bih sljedeće. Što se tiče sigurnosti opskrbe plinom, predložit ćemo amandman sporazumima o energiji naše zajednice i finalizirati naš izbor projekata od zajedničkog interesa unutar instrumenta za povezivanje Europe. Objavit ćemo i popis projekata od zajedničkog interesa, priopćenje o ciljevima od 15% za međusobnu povezanost do 2030. te procjenu TNT regulative i uredbe o instrumentu za povezivanje Europe. Kao sastavni dio okvira rada radit ćemo u jeseni na forumu za čiste otoke i pokušat ćemo raditi sa ključnim regijama u tranziciji. Također se bavimo potrebom da se ažuriraju tržišna pravila u budućnosti te da procijenimo naše projekt pilote, primjerice Nord Stream i druge prioritete. Nakon usvajanja paket, paketa za mobilnost 31. svibnja, komisija do kraja godine planira pripremiti drugi komplet inicijativa, uključujući zakonodavstvo o emisijama CO2 za automobile, kamione, kombije i autobuse. Za kombi automobila pripremamo se za regulativu nakon 2020. s novim emisijama CO2 i ciljevima i radimo na olakšavanju prijelaza na vozila s niskom i nultom stopom emisije. To je ključna mjera kako bismo doprinijeli tranziciji ka mobilnosti s niskom razinom emisija. Studija utjecaja potplaćat će sve prednosti manje pojedinih mogućnosti, uključujući i vremenski okvir ciljeva i poticaje za vozila s nultom stopom emisije. Još jedan važan aspekt u tom kontekstu je utjecaj koji prelazak na električna vozila može imati na radna mjesta i vještine. Postavljanje standarda za nakon 2020. za automobile kombi kombije bit će jedan od osnovnih pokretača za uvođenje na tržište vozila sa nultom ili niskom stopom emisije. No kako bi to bilo uspješno, uspješno morat ćemo svojiti integrirani pristup koji će se baviti i potražnjom i opskrbom. Zapravo ako želimo ovakva vozila na tržištu, neće biti dovoljno postaviti ciljeve. Naime, uspjeh električnih ili drugih vozila s nultom stopom emisija visi će s jedne strane o raspoloživosti infrastrukture za punjenje, dok s druge na tome koliko brzo će skladištenje energije u baterijama biti raspoloživo pod konkurentnom cijenom. Zbog toga sam već naglasio u paketu za mobilnost da ćemo izložiti inicijative za podržati s jedne strane postepeno isključivanje, postepeno uključivanje u opticaj vozila koje su s niskom razinom emisiji, a s druge strane raditi na razvoju i proizvodnji sljedeće generacije baterija u Europi. Dakle, naše zakonodavstvo CO2 bit će onoliko dobro koliko će biti vrijednosti CO2. Dakle, prelazak na usklađeni tesni proces za laka vozila, da će precizne realne vrijednosti potrošnje goriva također i emisije CO2. Dakle, morat ćemo se pobrinuti da te vrijednosti ostanu realne, odgovaraju svoje svrci i predstavljaju stvarne uvjete tijekom vožnje. Također smo svjesni sve veće važnosti teških gospodarskih vozila u emisijama CO2, zbog čega je komisija najavila namjeru da predloži standarde emisija CO2 u prvoj polovini 2018. Analitički rad o opcijama za standarde ove vrste za tako vozilo trenutno je u tijeku. I bio bih ovdje jasan, naš prijedlog neće biti copy-paste nekih rješenja koje su prije ugovorene u drugim regijama. Prijedlog će se temeljiti na kvalitetnoj i sveobuhvatnoj studiji utjecaja kako bi se definiralo rješenje, europsko rješenje, koje će biti najpodobnije za naše tržište, za konkurentnost proizvođača te za naše ciljeve što se tiče zaštite okoliša i klime. Tako ćemo ispuniti naše prijedloge za energetsku uniju i jedan od deset političkih prioriteta Junkerove komisije. Nadam se da će komisija nastaviti uz vašu podršku i sjajnu suradnju koju smo ostvarili. To je ono što naši građani od nas očekuju. Kao što vidite, predsjedatelju, prije kraja ove godine ili između kraja ove godine i početka iduće, E, već e, imamo čvrsto određen e, program i svakako ćemo biti uključeni i u važne trijaloge da bismo dobili vrlo važne nove zakone. Hvala vam povjereniče, mi također osjećamo odgovornost za sve što ste naveli, a na čemu radi Europska komisija. Hvala vam na prezentaciji. I dozvolite da kažemo da predstavnici klubova se žele javiti EPP e, gospodin Polo Rubik. Povjereniče, povjereniče, zahvaljujem srdečno na izlaganju. E, ove jeseni ćemo imati veliki izazov za energetsku politiku u Europi. Stoga je za nas jako važno da e, cilje koje si postavljamo možemo i e, postići, primijeniti. U politici se sve više radi sa kaznama, sa obveznim ciljevima i to po politiku čini na neki način nepopularnom. E, e sudjelovanje na izborima, na primjer, izlaznost 13%. Ne znam da li te politike uvijek vodove do cilja. Trebalo bi razmisliti kakove poticaje da, dajemo našim sugrađanima kako bismo zajednički mogli rješavati ove probleme u prometu, a to ste i sada spomenuli, sada imamo žestoku raspravu o motorima sa unutarnjim sagorjevanjem, hoće li oni biti dopustiti? E, dopustivi mm, e, e, nakon, 20, nakon 2030. se kaže da nećemo više proizvoditi te motore litijske baterije se koriste sada, a one se ne smiju više e, uzeti sa sobom na e, e, letove. Mm, u baterijama sa litijem imamo vrlo puno e, to, e, a one se, te se baterije više ne mogu uništiti. ako sad imate e, više u, jednom vozi, pošiljci mnogo tih vozila sa takovim baterijama, onda će to biti opasno. To će se u, u buduće i zabranjivati Prema tome pitamo se kakove strategije moramo ovdje upotrijebiti kako bismo postigli naše ciljeve. Bilo bi dobro e, da također govorimo i o continuous e, e, driving, to jest da imamo stalne brzine u, prometu. To će biti nova šansa za industriju prometne sustave bismo um, mogli tako organizirati da ne moramo kočiti na semaforima i uh, što dovodi do velikih uh, emisija, a isto tako na kočnice uh, stavlja veliko opterećenje a to e, naročito smanjuje e, energetsku učinkovitost. E, trošimo i uništavamo ogromnu energiju, a to šteti okolišu i stanovništvu. Trebamo nove standarde za goriva, motorna govorna. radi se jednostavno o tome koliko energije u jednom mobilnom vozilu se može skladištiti. Radi se o gustoći energije. Baterije će igrati u budućnosti veliku ulogu. E, prema tome to moramo uključiti u naš novi program. Gospodin Danjika ima riječ. SID.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 koje pa čitamo u ovim izvješćima i to za razne dosije tipa e, obnovljivih izvora, energetske učinkovitosti, zgrad, e, energetske učinkovitosti u zgradarstvu i tako dalje. Moje je pitanje za vas u, e, na, se odnosi na naredno programsko razdoblje. Hoćete li se boriti za financiranje koje nam je potrebno da bismo zadovoljili ove vrlo ambiciozne ciljeve. Te osim navedenoga želim e, spomenuti i e, ove centre za energiju i plin i to će isto tako zahtijevati puno novca, puno sredstava da bi se postigli ciljevi. Postizanje ciljeva ovisi u velikoj mjeri o e, financiranju. Budemo li se više oslanjali na korisnike nego na dobavljača, onda ćemo imati visoke e, troškove e, više nego da se jednako raspodijeli to na koga se mi oslanjamo. Pored ovoga, inzistirat ću na temi električnih automobila. Manje me brine od čega je baterija, već smatram da biste trebali naći rješenje za e, materijale za te automobilske akumulatore. Imamo sad isto tako situaciju u Kini e, iznimnog onečišćenja, a bude li se tako nastavilo situacija će biti gora. Velik dio e, je evropske e, industrije onečišćivač, međutim transport je tu najgori i emisije CO2 neprestano rastu. Pokušavamo nametnuti neke obveze, naći rješenja, e, instaliramo punjače, na e, parkiralištima i parkirnim mjestima. A sad e, putnici ili korisnici koji žele kupiti električne automobile trebaju i punjače. Dakle, nema ih, e, na primjer, u kvartovima. U mojoj zemlji, u Rumunjskoj, imamo deset tisuća eura poticaja za kupnju električnog automobila. Međutim, e, što s njim? Držati ga na parkiralištu, nemate gdje puniti. To zahtjeva jednu suvislu i vrlo, vrlo temeljitu intervenciju strane komisije. Sljedeći gospodin Tošenovski. Poštovani povjereniče, hvala što ste došli u naš e, odbor upravo u trenutku kad e, se vrlo živo raspravlja e, o zimskom energetskom paketu. Ta rasprava nije nimalo laka i imam dva pitanja za vas. Prvo, želio bih znati vaše stajalište o postotku, o povećanju posto postotka e, do 45%, e, a što se odnosi na ciljeve definirane u obnovljivoj energiji ili energetskoj učinkovitosti. Zanima me kako će to promijeniti gospodarski model na kojem se temelje vaši projekti a odnosno na subvencioniranje prenosnih sustava konektora i ostalog. Ovo nije laka rasprava jer su ciljevi e, postavljeni puno više. I pitanje je također i tehničke prirode. U paketu postoji novi termin, a to je regionalni centri za upravljanje. E, i e, oni za sad nemaju odgovornosti, nisu odgovorni za neka zaduženja. Međutim, pokaže li se da se e, prijenosne prenosne mreže brzo mijenjaju pod utjecajem fotonaponskih e, sustava i energije vjetra, onda bi regulatori, zakonodavci trebali doskočiti tim promjenama, uspostaviti te regionalne centre što opet postavlja velike zahtjeve na ljudske resurse. Ljudi koji bi tamo radili trebali bi biti stručnjaci e, za e, rad u e, mrežama, ovako reguliranim mrežama i znamo što to predstavlja u smislu edukacije. Godinama traje edukacija ljudi koji bi dobro funkcionirali funkcionirali u takvim mrežama. Zanima me koliko ozbiljne su vaše namjere e, s ovim instrumentom, s instrumentom e, regionalnih centara ili će oni možda biti e, bez nekih velikih obveza ili odgovornosti. Hvala vam lijepo i hvala na ovoj raspravi o novim energetskim trendovima. Hvala lijepa za Alde se javlja gospođa majstar. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče što ste došli. Rekli ste da energetska unija sada sadrži sve prijedloge, sve je to na stolu, ali s jedne strane imamo zakone i pravila, a s druge strane provedbu. Kod provedbe je eh, jednako važno da se pridržavamo svega što je odlučeno. Eh, mi smo u ITRE-u radili zajedno sa Envijem i vidi se da svi žele da bude bolje, ali ne napredujemo. Eh, ja sam nestrpljiva, dolazim iz Njemačke u, kod mene u mjestu gdje e, e, stanujem e, kaže se energija da, ali bez mreže. To, to je na, natpis u mom gradiću. Mi trebamo o, vodove, trebamo in, infrastrukturu za energiju, ali o, to se stvarno mora i provesti. tu trebamo uključiti i stanovništvo. U, u Njemačkoj je to vrlo teško. E, e, e, stopiraju se, na primjer, farme vjetrenjača, jer se ta energija jednostavno ne preuzima. Naravno, imat ćemo i energiju valova, energiju, sunčevu energiju, ali zato trebamo infrastrukturu. Drugo pitanje, E, sjeverni tok 2 je dobar projekt, to ste rekli, to je neosporno. Treće pitanje, e, promet, ja radim, ja sam i u Tranu. Mm, e, elektromobilnost u Njemačkoj je to zaista vrlo jak pokret. Neke druge zemlje imaju više automobila na vodik a opet je e, stvar u provedbi. E, ni Njemačka nije još sve provela, ali mi na tome radimo. To mogu reći kolegama iz Rumunjske. Moramo imati razumnu infrastrukturu, to e, naravno traje. Da to sve bude instalirano po cijeloj Europi. Moramo uzeti u obzir da ne samo kod energetike, E, imamo biomasu i druge e, materijale. E, to je isto tako važno i za zračni promet. Jedno osjetljivo pitanje, vi ste španjolac, radi se o europskom zračnom prostoru. Tu imamo ogromne emisije CO2, a mogli bismo uštedjeti mnogo energije. Znate sami da se ne možemo složiti e, diplomatskim putom, putem. E, o tome trebamo govoriti. Mnogi španjolski kolege kažu prestat ćemo s tim. Teško je shvatljivo za naše sugrađane e, da u Europi mnogo letimo i da je to jako skupo i da dovodi do ogromnih količina emisija E, možete li utjecati na vašu vladu da se nešto poradi na smanjenju emisija? Hvala lijepa. Gospođa Rivasi ima riječ za zelene. Hvala predsjedniče. Gospodine Kanjete, hvala što ste došli. Imate veliku odgovornost ako želimo da se ciljevi Europske komisije postignu obnoviva energija, učinkovitost, da to sve bude sukladno Pariškom sporazumu. E, e, zadnji izvještaji pokazuju e, da smo imamo 27% obnovive energije. To neće biti sukladno ciljevima Pariškog sporazuma. Dva pitanja. Prvo pitanje, govorili ste o metanu kad gledamo sve izvješte, vidimo da metan, e, to je plin e, e, koji je vrlo škodljiv i to on vrlo kratkoročno djeluje. Ciljevi 2050. godine trebamo pogledati imamo li specifičnu strategiju za metan. Tona metan jedna jednako je 20, e, jedna tona e, CO2, a u kratkom roku je to još mnogo više. Prema tome, o metanu bismo trebali govoriti. Kad ćete nam predstaviti strategiju o metanu? Jer bismo tu mogli e, biti sukladni Pariškom sporazumu ako tu nešto napraviti. Ako nešto tu napravimo trebamo imati 25% e, obnovive energije. E, e, sada sve studije pokazuju da troškovi, realni troškovi obnovive energije su mnogo niži nego se očekivalo. Kada ćemo imati novu ocjenu, ocjenu obnovive energije u svjetlu mnogo nižih cijena? Evo, to su pitanja koja koje postavljamo. Moramo biti ambiciozni, moramo znati stvarne cijene i moramo nekako utjecati na smanjenje potrošnje. E, sve to treba uskladiti kako bismo e, bili sukladni ciljevima Pariškog sporazuma. Hvala. Hvala lijepa. Zastupnik Ziluaga Hvala vam lijepa, povjereniče. I prošle, prošli tjedan je završen proces javnih konzultacija e, o e, međusobnim e, električnim konektorima, ali isto tako plinskim konektorima. I zapravo čini se da se stalno ubacuje javni novac e, umjesto da se u obnovljivu energiju e, utroši više i e, da se ona potpomogne. To je doista jedan zločin prema klimi jer je 86 puta veći potencijal metana za E, globalno zagrijavanje nego li CO2 i prema tome treba povezati povećanje emisija metana s ekstrakcijom i proliferacijom, proliferacijom infrastrukture da bi se održale emisije CO2 a dočim nam se događa da se emisije metana vrlo opasno povećavaju drugo pitanje koje imam odnosi se na e, panamske dokumente jer ste nam e, rekli već e, na odboru Huri da nema nikakve veze, izravne veze ovih tvrtki koje su bile uključene s panamskim dokumentima. Čini se, međutim, da se sada ipak provode istrage e, jer postoji recimo u Španjolskoj bivši ministar Jose Manuel Soria, Manuel Mois i tako dalje e, i e, da su oni morali odstupiti dakle neće nas začuditi ukoliko e, se dogodi da tvrtka koja je e, ovlaštena e, da je bila u sukobu interesa, a i vi ste tu uključeni kao povjerenik zbog djelovanja vašeg rođaka. Hvala lijepo. Hvala svima na pitanjima. Započeo bih s gospodinom Rubigom. Morat ćemo provesti vrlo složenu regulativu vezanu uz emisiju CO2 za kombije i automobile. Vrlo složeno mora biti troškovno, učinkovito i zadržati konkurentnost proizvođača automobilske industrije, radna mjesta – dakle ne samo proizvođače, već sve komponente koje su tu uključene i to je jedna od ključnih stvari što se tiče industrijskog e, rada ove Europske unije i našeg gospodarstva. Dakle, moramo vrlo oprezno time se pozabaviti. Nadalje, isto tako moramo zauzeti holistički pristup ne radi se samo o vođenju standarda za vozilo, već baratanju i upravljanju prometom, organizaciji. protoka stvari u gradovima te organizaciji tranzicije na drugi dekarbonizirani transport. A to je prijelaz, to je tranzicija. Ne možemo reći da će za deset godina dizelski ili motori s unutarnjim sagorjevanjem nestati. Postoji tu prostora za poboljšanje. Dakle, imamo mnoge tehnologije u industriji za koje moramo vidjeti koliko će daleko napredovati što se tiče troškovne učinkovitosti. tu vrlo dobar dijalog s industrijom održavamo. Na prilično jasno da ambicija za ciljeve CO2 će, će nužno zahtijevati elektroničku mobilnost, a proizvođači za tako nešto trebaju pravila. Ne možete samo obavezne postotke nametnuti proizvođačima i reći 20 milijuna trebate proizvesti, čak i ako izgubite na svakom autu tisuće eura. Ne radi se o tome, dakle treba stvoriti potražnju. Za tako nešto potrebna nam je infrastruktura za punjenje i baterije koje su učinkovitije. To su dvije strane, strane istog novčića. Komisija, dakle, ovaj put ne može pa dati ciljeve CO2 je reći idemo na toliko i toliko grama CO2. Ne, moramo uvesti vozila s niskom i nultom razinom emisije, no moramo isto tako omogućiti prisutnost tih vozila, a za to trebamo postaje za punjenje. Da li za hidrogenske stanice i baterije, da li za struju, brzo punjenje ili sporo punjenje. I komisija ovdje pokušava više aktivnosti provesti. Prije svega, ako pogledate našu direktivu o energetsko učinkoviti i zgradarstvu, tu smo inzistirali da se za nove zgrade obvezno ugrade kablovi. Dakle, to imate u zgradi, i ako želite postaju za punjenje, tada privatno nadoplatite za korištenje toga. U privatnim zgradama za deset parkirnih mjesta primjerice jedna mora imati mogućnost punjenja. Jer ako pretpostavimo uvođenje znatnih brojeva, trebamo mjesta za punjenje. Dakle, i na javnim parknim mjestima, u supermarketima i drugih gdje je to moguće, na nogometnim stadionima, na svim masovnim mjestima moramo imati postaje za punjenje. Zatim uz glavne komunikacijske trase, ista stvar, dakle definirat ćemo europski master plan, glavni plan strukture kako bi se započelo s uvođenjem vozila s niskom minutom stopom misija. S druge strane pak, ne možemo izgubiti tu bitku za baterije moramo raditi na horizontu 2020. CEF i sav novac koji je na raspolaganju kako bismo razradili tu novu generaciju baterije, kako bi došlo do proboja, do otkrića i kako bismo se pobrinuli da tvornice budu smještene u Europskoj uniji. To je složena stvar, moramo to raspraviti sa proizvođačima i drugima, sa jer jednostavno tu bitku za baterije ne smijemo izgubiti. Dakle, oni se moraju proizvoditi u velikim tvornicama s kakvima se ne možemo trenutno nositi, ali sa sljedećom generacijom proizvodnje to je moguće. Dakle, to moramo dobro odraditi, jer moramo postići i klimatske ciljeve, no industrija mora dati rezultate. U toj promjeni nešto će se dogoditi što također moramo predvidjeti. Motor s unutarnjim sagorjevanjem ostaće prisutan uz prostor za poboljšanje, no polako će gubiti trku sa umreženim autonomnim električnim vozilima, to je poprilično jasno. I što će se dogoditi s vještinama? Radnici u tvornicama koji imaju vještine za motore s unutarnjim sagorjevanjem neće imati vještine potrebne primjerice za upravljanje softverom, hardverom za električne. I to je još nešto što moramo očekivati i pripremiti radnu snagu, prekvalificirati ih i to je još jedan izazov pred nama. Dakle, moramo dati prijedlog koji će biti ravnotežen, jasan. Već dvije godine razmišljamo o tome kako to razraditi. Nisam žurio, to će biti tek doći u posljednje fazi jer je doista vrlo složeno. Svi predlozi, naravno, pred nama su, imaju određene poteškoće, no ovo je doista iznimno složeno i mora biti pogođeno i uravnoteženo. Nika, Nika, Nika uh, was, uh, on um, uh, interconnections and, and, and finance, he was, he was pushing the that. We will have We are ćemo dakle nove financijsko razdoblje. Ovdje imamo sredotočenje na klimatske aktivnosti, 20% financiranja s kojima moramo nastaviti, dakle mi ćemo strukturne fondove za financiranje i Junckerov plan za financiranje i svaki puta se sve više projekata financira kroz taj plan. Počinje se polako, bilo je teško što se energetske učinkovitosti tiče e, prikupiti dovoljan broj takvih projekata, ali imat ćemo sada pametno financiranje za inicijativu za pametne zgrade, nastavit ćemo sa CEF-om. No, prilično je jasno da javno financiranje investicije potrebne za uvođene obnovljive i energetske i učinkovite stvari će zapravo zahtijevati ulaganje privatnog sektora, za što je potrebno tržište koje će biti namijenjeno toj sversi i regulatorni okviri koji će ponuditi stabilnost, dugoročnu stabilnost, kako bismo mogli znati na tom smo putu, u sljedećeg godina ćemo imati ovakve planove za zaštitu okoliša, strategiju za sljedeće desetljeće i postojat će potrebna predvidljivost i tu ćemo također uključiti neka pravila za ugovor vezane uz energetske rezultate kako bi bili povoljniji za same države, kako bi one same lakše poboljšale svoju energetsku učinkovitost kroz ove projekte. Zbog čega su nam potrebni regionalni operativni centri? Trenutno funkcioniranje elektroenergetske mreže mnogo je intenzivnije nego u prošlosti zbog sve većeg korištenja i centraliziranja na tom tržištu i sistemi moraju biti vođeni bolje nego do sada. U prošlosti smo imali dobrovoljnu suradnju na tom polju, no sada se pokazalo da moramo ići korak dalje, jer ako pogledamo Regionalni centri su od velikog značaja i stupaju na snagu zapravo kada se pojavljuju neka neučinkovita rješenja. Dakle, sve odluke koje se tiču toga, TSO-ova i drugih tema, mm, morat ćemo se tim pozabaviti u nadolazećem razdoblju i imati na umu funkcioniranje sistema u stvarnom vremenu. Dakle, ovi centri nije da nemaju nikakvu odgovornost na sebi, već im se pridodaje znatna odgovornost kao i TSO-ovima, te se traži da se također uvede i zahtjev za osiguranje u skladu sa europskim zakonodavstvom, što je i trenutno praksa. Dakle, to ćemo sve morati provesti kao što je potrebno. Imali smo pitanje zastupnice Tohenovski. Vezno uz povećanje naših ciljeva. Mi imamo ekonomski model i najbolja troškovna učinkovitost je ostvarena sa barem 27% korištenja obnovljivih izvora i 30% učinkovitosti korištenja energije. To je model na temelju kojeg se određivalo cijene. Naravno, ako parlament podigne razinu ambicije, tu će doći do određenih utjecaja i to ćemo morati procijeniti. Ono što je zastupnica Rivazi rekla je da Tijekom modeliranja vjerojatno smo u obzir uzimali cijene za obnovljive izvore energije koje nisu bile najažurnije cijene i zatražilo se da ažuriramo te troškove koristeći studije utjecaja sa posljednjim najnovijim podacima o cijenama, te da procijenimo različite scenarije. Naravno, tu procjenu ćemo odraditi, no predlog komisije je kakav je, ako parlament želi biti bolje informiran o posljedicama povišenja ciljeva, mi ćemo za to izraditi procjenu u novim scenarijama kako bi parlament na raspolaganje imao sve potrebne informacije. Dakle, čim to bude na raspolaganju, to ćemo dati predsjedniku odbora kako bi svi članovi mogli imati pristup tome. Što se tiče poveznica međusobnih, imali smo pitanje što će s time biti. To je uvijek komplicirano jer imamo prelaske preko granica, no kad kada je to komplicirana stvar i unutar jedne zemlje, što je malo teže za shvatiti, jer mogu shvatiti poteškoće vezano uz nekakvih regionalne uprave između dvije zemlje koje pokušavaju primjerice prijeći Pirineje ili slično i moraju podzemne trase napraviti No, sada se primjerice rade veze između Francuske i Španjolske kroz podmorske kablove, kroz Biskajski zaljev, ali to je moguće riješiti. Imamo dakle probleme na Baltiku, primjerice sa sinkronizacijom njihovih mreža sa kontinentalnom, jer je potrebno odlučiti hoće li to ići kroz Poljsku ili skandinavske zemlje ili na koji način i tu stvari nikad nisu lake, no komisija smatra da su to stvari od ključne važnosti. Ja ću posvetiti svu pažnju koju možemo da s državama članicama sjednemo, da ih uvjerimo koliko je ovo pozitivna stvar za unutarnje tržište, da uravnotežimo korištenje obnovljivih izvora, da ga promičemo i naše, daćemo izvješće o tome kako postići ove ciljeve od 15%, koji su tu problemi s kojima se suočavamo. Ovo pitanje koje sam imao kolege iz Španjolske doista je politički osjetljivo i ne znamo što će se dogoditi, no ja sam samo ponizni povjerenik i nemam toliki utjecaj za promijeniti politička stajališta. No, smatram tako da je bolja organizacija zrakoplovnog prostora također utjecala na smanjenje emisija i korištenja goriva za zrakoplove. Imali smo pitanje gospodina Trvage. Vrlo je jasno da u prošlosti kada smo 2009. imali poremećaj opskrbi plinom, dakle, zaustavljanje protok iz Ukrajine i tada je započena aktivnost, ja stres test kako bi se otkrilo koje investicije u plinsku infrastrukturu su moguće zbog sigurnosti opskrbe i to financirane europskim novcem. Dakle, podržavali smo niz projekata koji bi mogli omogućiti sigurnost opskrbe za plinsko tržište, no korak po korak ravnoteža između korištenja plina i struje postaje sve važnija zbog toga što će nam sada biti potrebne ogromne investicije u električnu energiju, obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost, ogromne investicije u mreže, tako da se stvara drugačiji obrazac. Najprije s početka se u plin mnogo ulagalo što se tiče infrastrukture, a sada će se obrazac promijeniti i doista će doći do velikih promjena u budućim projektima. Na 2009. imali smo veliku energetsku krizu i Europsku uniju moramo pripremiti za takve stvari. Moramo provesti potrebne projekte, moramo riješiti južni koridor, moramo se pozabaviti izmetom i drugim lokacijama. Što se vaših osobnih komentara tiče, ograničit ću se na ono što sam rekao na odboru Juri, gdje sam jasno rekao da sam u potpunosti, u potpunosti poštivao kodeks ponašanja komisije. Hvala vam lijepo. Eh, ja htjela bih odgovor na metan. Što se metana tiče? u uredbi o raspodjeli opterećenja. Jedan od sektora koji je u ovo uključen je i poljoprivreda, a emisije metana su ondje znatne. Dakle, države članice, kada rade svoje energetske klimatske akcijske planove, trebaju pokazati što rade u drugim sektorima, uključujući poljoprivredu i što će učiniti po pitanju metana. Komisija će morati procijeniti da li je njihov trud dostatan i što se tiče poljoprivrednog sektora i pitanja metana. Trenutno ne razrađujemo posebnu strategiju usmjerenu na metan, koliko ja znam barem, barem što se mojih službi tiče. No, provjerit ćemo u klimatskim akcijskim planovima kako će se tu stvari razvijati i <clears throat> vidjet da li možda u drugim komisijskim službama postoje neke aktivnosti, možda se oni nečim bave istodobno. Uh, thank you very much. Hvala lijepa. Evo sljedećih eh, govornika koji su se prijavili za riječ. i to veći broj e, imena, tako da vas molim ne više od dvije minute. Prvo pitanje, kad kažete e, treba e, učinke obnovive energije i cijena ponovno ocijeniti. E, zašto te cifre nisu još tu? Je li to slučajnosti ili e, mi to sada ponovno izračunavamo i onda ćemo sve preurediti. Ima li to za razloga ili ne? 10% e, prostora za parkiranje će imati stanice za punjenje E, moramo e, imati brze stanice za punjenje, inače su besmislene. E, brza stanica za punjenje, onda vaša, vaš izračun nije točan da one stoje samo 2,5 tisuće eura, one stoje i preko 25 tisuća eura. Molim da objasnite ovu suprotnost ako želite imati ove brze stanice za punjenje i onda ćete to graditi kod supermarketa e, onda će to koštati e, isto toliko koliko je ukupna cijena energije koju troši taj supermarket. Hvala Hvala vam. Imam e, nekoliko pitanja. Prvo, sporo punjenje sa 35 ampera, dakle utičnice 35 ampera, a brzo je punjenje 64 ampera. A to nemate u e, kućanstvima u Europi. Dakle, a i plaća se po e, veličini osigurača. Dakle, što se tiče povezivanja Europe i imamo e, zapravo i direktivu povezivanja plinskog sjever-jug. E, što se čini po tom pitanju? Što se tiče e, ciljeva za emisije, to trebamo ne samo za CO2, već i za druge vrste poput ugljikohidrata i drugoga. Što se tiče niskoemisijskih vozila, ne vidim ništa o vodiku eh, u devet velikih gradova Europske unije postoje testni eh, autobusi na vodik što je važno jer imamo vjetroelektrane koje će e, se polako isključivati jer je slaba potražnja, ali e, moglo bi se to nadomještati vodikom. Što se tiče standarda za emisije CO2, zanima me kako će to tehnički biti ustrojeno, sad se čini arbitrarno. Kod fotonaponskih ćelija E, trebamo i e, energetske izvore e, za podršku budući da nema uvijek sunca. Što se regionalnih blokova tiče, 16 država središnje i istočne Europe imaju visokonaponsku infrastrukturu na dobrovoljnoj bazi. ako birokrat koji ništa ne zna o tome bude uspostavljao pravila doći će do dezintegracije mreže. Kako ćete se s metanom nositi? Hoćete li krave navesti da ga ne proizvode? Naravno, da, e, trebamo urediti situaciju e, s metanom, ali e, pitanje je kako. Hvala lijepo. Sljedeći govornik, Blanko Lopez. Hvala vam lijepa. Pred nekoliko dana saznali smo za odluku e, predsjednika Trana da, e, Trumpa da se e, povuče iz Pariškog sporazuma i to je prijetnja koja je sad postala stvarnost i stvarnost za Europsku uniju. Trebamo vidjeti kako dekarbonizirati gospodarstvo i uvoditi obnovljive i čiste energije. povjereniče, mi e, ponavljamo e, da to sve treba e, učiniti što je moguće brže i da treba trasirati taj put da bi se postigao kontinuitet i dekarbonizacija našeg gospodarstva do 2050. Ja s vama dijelim stajališta Europske komisije E, i e, s obzirom na ostvarenu prijetnju koju e, je uputio Trump moramo prilagoditi i tempo rada Europske komisije. Treba nam brža reakcija u vezi baterija, elektromobilnosti i tako dalje. Ako to ne postignemo, nećemo ove dobre želje koje svi imamo uspjeti realizirati. Upravo zato, povjereniče, je pitanje hoćete li nas pratiti u postizanju e, ciljeva koji su ambiciozniji od onih koji su prvotno postavljeni i svakako e, uskladiti to e, s pariškim sporazumom u ovom parlamentu počinjemo danas razgovarati e, o tome da treba gledati dalje, e, a e, prvenstveno bi trebalo se koncentrirati na ispunjavanje pariških obveza. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa predsjedatelju i povjereniče. I bio sam na e, jutarnjem e, sastanku o lokalizaciji energetske tranzicije pa sa povjerenikom Kanetijem i pitanje je sad što mi možemo učiniti. I komisija isto tako da se sve ovo e, događa i na lokalnoj razini. Što dakle treba učiniti e, da bi e, to zaživjelo na lokalnoj razini. Rekli ste u Svibanskoj reviziji ciljeva i informacijama temeljenima na dokazima da trebamo u nekim stvarima ići malo sporije. E, s obzirom na rokome, rokove, čini li se da je sad prebrzi tempo e, kojim idemo prema postizanju ciljeva i kako e, to uskladiti s nacionalnim vladama, regionalnim i lokalnim vlastima, što njima prenijeti i moje treće pitanje odnosi se na nacionalne akcijske planove. Imamo ukupne evropske ciljeve e, i nacionalne ciljeve. Kako će se određivati mjerila individualno po državi članici? Kako će to funkcionirati? I još jednom hvala lijepa na svemu što radite. speaker on the list, on the list Mr. Zorinju. Gospodin Zorinju. Rečen da ste se u posljednjih nekoliko dana stvara povijest u Briselu. E, E, znamo e, da e, smo okruženi toplinom, vlagom i tako dalje. To je dovelo do katastrofe, mnogo je mrtvih, a Amerika izlazi iz Pariškog sporazuma. Moramo se stoga apsolutno držati naših obveza prema Pariškom sporazumu. Upravljanje energetikom, ja sam izvjestitelj u Sjeni, to e, je pravi test za naše napore. E, ako se toga ne budemo držali, onda ćemo izgubiti e, svu kredibilnost na političkoj razini. Važno je da naši sugrađani vjeruju u naše obaveze i da se zaista borimo protiv klimatskih e, promjena. Izvještaj Europskog parlamenta će ići u tom smjeru. E, mi e, trebamo i podršku komisije tako da upravljanje energetikom bude sukladno pariškim ciljevima. Uh, Hvala lijepa. Imam još prijavljenih. Kolega Turmes. Hvala još. Mislim da je pravi test za evropsku predanost ovim ciljevima dolazi u ponedjeljak. So the test for the European Dakle, e, to će tek biti na testu u ponedjeljak kad će se ministri sastati da razgovaraju o zakonodavstvu o energetskoj učinkovitosti. Vi ste o tome govorili utorak ujutro i e, mi e, imamo tekst malteškog e, predsjedništva, čini se da postoji e, izgledi za sporazum u ponedjeljak, ali vi znate da jedna država koju najbolje poznajete, a to je Španjolska, nije baš da tu na pravom putu. Razgovarao sam i sa španjolskim ministrom i on mi je rekao da je da su Eurostatovi pravila obračuna najveći problem za Španjolsku. E, je li to doista problem i je li to problem koji bi se uskoro mogao razriješiti? Ja sam bio na tom sastanku i sa Šonom e, Na taj se način i tim sustavom obračuna e, i kažnjavaju gradovi. Imamo dvije energetske linije iz Španjolske e, preko Portugala u Španjolsku, dakle e, Biskajski kabel i e, rečeno mi je da cost benefit analiza ovih dviju linija je negativna. Što će reći? Da ih tržište neće E, isporučiti niti pokriti iako bismo mogli to financirati iz e, sredstava Connecting Europe ali ako imamo negativnu cost benefit analizu ima li onda to smisla nije situacija absurdna. Mi radimo, radimo takav e, instrument Connecting Europe e, da pomognemo recimo Irskoj da bude povezana s kontinentom, ostane e, povezana nakon što Ujedina kraljevina izađe. Imamo li mi političko rješenje između cost-benefit analize i pristupa Connecting Europe e, Hvala I ja mogu postaviti pitanje na kraju ovog bloka, a moje pitanje je povjereniče o novom e, tržišnom aspektu plinskog poslovanja trebamo kompatibilnost e, između tržišta plina i električne energije što bi trebalo biti postignuto krajem ove i početkom e, iduće godine i u tom smislu e, smo više puta razgovarali o pitanju Nord Streama željeli biste novi pravni okvir e, ispregovarati za baltički segment Nord Stream 2. Moje pitanje, hoćete li nam dati mogućnost da postignemo to i unutar nekog e, ograničenog načina jer komisija e, tvrdi da postoji zakonodavni raskorak i da Nord Stream 2 ne može biti u potpunosti pokriven s ovim energetskim paketom. E, treba li znači ispregovarati novi zakonski okvir i je li e, to slabije što sad imamo od trećeg energetskog paketa e, i možda onda komisija daje jedan ne fair, jednu podršku koja nije fair Nord Streamu 2 budući da bi Nord Stream 2 trebao biti u potpunosti pokriven. ovaj e, dio na Baltiku e, dijelom dakle ide preko teritorija e, država članica. Dakle, kompatibilnost ovih dvaju tržišta je nešto što me zanima i treći energetski paket e, u cijeloj Europskoj uniji. Ja ću započeti da vam objasnim da smo dugo raspravljali o primjenjivosti offshore dijela i provedivosti offshore dijela trećeg energetskog paketa. Dakle, je li to uopće provedivo i hoćemo li onda znači e, moći djelovati e, transparentno i u to vrijeme kad smo o tome razgovarali na samom početku dioničari su bili dijelom Gazproma, dijelom evropske tvrtke. Dakle, to je bio komercijalni projekt. Ali pravna služba eh, je smatrala da eh, treći paket nema odredbe koje bi bile primjenjive na plinovod koji bi e, bio e, ulazni e, u državi koja nije članica izlazni u jednoj koja pa jest. I upravo zato sad radimo dvije stvari. Radimo prvo to da će trebati promijeniti zakone da bismo osigurali da su e, primjenjivi i provedivi svi, svi propisi o tržištu plina. S druge strane tražimo mandat za pregovaranje da bismo pokušali u slučaju izgradnje Nord Streama ispregovarati, dakle da imamo mandat za e, pregovore i da bismo mogli izraditi eventualno smjernice E, budući da ne znamo hoće li to vijeće odobriti. Ali pravna služba nam kaže da bi bilo neobično da jedan e, plinovod bude u potpunosti nereguliran, odnosno da bude reguliran isključivo kroz e, nacionalne zakone. Znate što ja mislim o Nord Streamu? A druga stvar koju e, radite, radimo sada na e, plinskom tržištu je da razmatramo e, regulativu, budući da se moraju izregulirati i plinska tržišta što smo učinili sa tržištem električne energije i imamo i regulatorni okvir radi Vadis plin, za plin e, Evropske unije i studije koje su provedene od strane svih zainteresiranih e, ovisno o ishodu studija razmatrat ćemo moguću reviziju e, zakonodavstva koje se odnosi na plin jer komisije nema u radnom programu E, i to ćemo svakako trebati razmotriti jer na drugim e, područjima idemo dosta brzo. Što se tiče punjača, mislim e, da je vrlo jasno da je naš prijedlog što se tiče toga zapravo prijedlog koji odmah uključuje alternativna goriva i normalne e, točke punjenja su između 3,7 do 24 kW i e, imamo e, izmjeničnu istosmjernu struju i imam te pravo da je doista puno zahtjeva i potražnje za bržim punjačima a infrastruktura koju sad imamo neće biti dovoljna. Gledamo prema budućnosti jer će to biti zapravo poslovno pitanje. Netko će pružiti tu uslugu. I ono što mi radimo je sljedeće. Mi kažemo mi ćemo se pripremiti u slučaju da netko donese odluku da želi kod kuće puniti e, svoj e, automobil ili u svojoj zgradi ili na javnom mjestu. Na javnim mjestima ćemo imati dvije vrste punjača. Dakle, takozvane normalne e, punjače. Nećete e, bateriju e, puniti do kraja, već dovoljno za recimo da dođete e, do, svoje kuće. Međutim, na autocestama, e, recimo na nekim udaljenostima od po 400 km, trebate e, veću snagu da bi punjenje bilo brže. Ovo je doista dosta složeno i mi bismo, želimo li postići elektromobilnost, trebali uspostaviti mrežu punjača. Bez toga neće ići. I to vjerojatno nekim razumnim tempom uz podršku država članica. Ali svakako ćemo morati imati infrastrukturu jer će u protivnom biti vrlo teško smanjiti emisije da bi se e, postiglo smanjenje e, emisija CO2. I e, osim toga imali smo pitanje o tome na koji ćemo način to postići prema e, izračunatim postocima e, za cjenovnu učinkovitost. pa treba će koristiti i pretpostavke koje su temeljene na najnovijim podacima, odnosno e, provesti simulacije, tako da će to biti e, potrebno napraviti, napraviti i na nacionalnoj razini. Neki, neke države članice su nam skrenule pozornost e, na moguće razlike u cijenama i upravo zato treba proučiti sve scenarije e, sa e, zadnjim cijenama koje smo dobili recimo 33, 35, 45 i e, to su informacije koje smo dobili Gospodin Blanko me e, pitao o tvrtkama. Ja sam išao dokle sam mogao ići, a da se ne kompromitiram u kolegiju. Pa čak i ako idemo e, preko ovih postavljenih ciljeva vijeća o energetskoj e, učinkovitosti. Dakle, kad dođe do trijaloga, onda ćete vi moći i e, moje naklonosti staviti na, probu. Ali ja mislim da je cjenovna učinkovitost jako važna za industriju naročito i da je važna radi konkurentnosti našeg industrijskog sektora. Osobno ne vjerujem u tako velikoj mjeri da e, će inovacije nadići ciljeve koje smo mi e, političari postavili. Mislim da su inovatori međusobno vrlo kompetitivni, a govorim li o e, niskim emisijama, e, ne govorim i o vodiku, što je važan dio e, ovog ukupnog programa. Gospodine Turmes, radimo e, na izradi pravila za obračun i vjeroja moguće pa ja se time bavim već cijelu godinu da će u srpnju e, a bude li moguće e, ove razine postići unutar Europske unije da postoje velike mogućnosti za otvaranje novih radnih e, mjesta. Ljepota energetskih e, programa i projekata u tome što su prikladni za srednja i mala poduzeća, a tu leže mogućnosti za otvaranje većeg broja radnih mjesta. Što to znači za Španjolsku? Vi ste razgovarali sa španjolskom e, vladom možemo li biti gledati pozitivno e, na situaciju ako u ponedjeljak razriješimo pitanje Eurostata. E pa, o tome biste moglo cijeli dan, e, ali u svakom slučaju treba uvjeriti ljude e, da se mogu izraditi smjernice i da radimo zajedno e, na ovom pristupu izrade novih smjernica za e, obračun. Postavljeno je i pitanje u kojem ste naveli da koji puta nije e, za jednu od uključenih strana jasna cost benefit situacija. Međutim, postoje dva E, tu e, cost benefit elementi sigurnosti opskrbe što treba uzeti u obzir. To se treba uravnotežiti. Imate potpuno pravo koji puta postoje projekti koji se moraju poduzeti, e, a naravno i neka administrativna ograničenja koja otežavaju život u tom pogledu. Gospodine Sorinja, Prvo e, želim e, izraziti sučut e, za gubitak života u portugalskim požarima. Mi smo susjedi i mi smo trpjeli od slične nepogode. trebamo doista zajedno raditi vrlo ozbiljno na prevenciji i iskazati solidarnost i europsku solidarnost e, solidarnost država članica globalno zatopljenje eto se očituje i na našem teritoriju to je ovo je kažu najtoplije ljeto u mnogim državama e, ali na jugu su je to posebno teško. Naravno da je upravljanje najvažniji element i upravljanje će biti ključno i e, recimo radili se e, o nacionalnim ciljevima onda e, treba vidjeti što može postići pojedina država članica da bi dostigla globalne ciljeve. Dakle, e, u svakom slučaju upravljanje će tu biti iznimno važno. Zamislite što bi se događalo unutar sektora e, i podjele tereta recimo eh, u transportu eh, i u eh, industriji dakle treba će prikazati kakav je napredak postignut po sektorima da bi se postigli nacionalni ciljevi imali smo doista dosta težak put e, u e, komisiji e, da bi se postigli smjernice za upravljanje i siguran sam da ćemo upravljati u skladu s pariškim sporazumom. upravljanje bi trebalo uskladiti e, dakle treba postići uskladbu između petogodišnjih razdoblja e, i konačnih ciljeva uvijek e, pazeći na ciljeve iz pariškog sporazuma ovo će biti ključni instrument zbog integriranih nacionalnih planova za klimu E, i ciklusa e, e, pariških sporazuma jer ćemo trebati naše obveze postizati u određenom vremenskom razdoblju, to je i poslovno teško postići. Maltiško predsjedništvo predlaže neke kompromise koji ciljeve postavljaju manje ambiciozno i to je e, zapravo e, manje od onoga što smo inicijalno bili predložili i vjerujem da ćemo e, uspjeti zadovoljiti naše obveze o izvještavanju i koje imamo prema Ujedinjenim narodima, a u smislu Pariškog sporazuma. Hvala vam lijepo. Imali smo sveobuhvatni razgovor. Hvala vam i na uvodnom izlaganju i na odgovorima. Sljedeći puta ćemo se naći, vjerujem, na temama jednako zanimljivima. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, kolege i kolegice. Pol Rubik će me sada zamijeniti, jer imam druge obveze. E, Jaromir, ti me ne možeš zamijeniti. To pitam te. Evo, izvolite. Ja bih još jedan put e, zahvalio e, povjereniku što nam je omogućio ovu raspravu danas ujutro. Sljedeća točka, točka 15 na dnevnom redu. Nacrt izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija E, to je preinaka. Sad ćemo imati o, raspravu. 6. veljače gospođa Gers Castillo već e, predstavila e, izvješće. Imamo 1700 amandmana. Mislim da je ovdje vrlo važno da te amandmane sada imamo i u ću in media seres. E, molim za izvještaj, gospođo Castillo. Hvala lijepa. E, hvala predsjedniče. Fokusirat ću se na ključne stvari e, jer smo imali široke rasprave o tome koliko znači taj dokument za Europu za europsko gospodarstvo na svim razinama. To su teške odluke jer e, moramo iskoristiti konektivnost, e, sve tehnološke mogućnosti. E, komisija je pocrtala te aspekte infrastrukture jer stvarno moramo e, uložiti 100 milijardi eura kako bismo izgradili ovu infrastrukturu visokog e, kapaciteta. To se mora odraziti u regulativi. E, moramo imati dugoročne ulaganja, predvidivost, ulaženja u rizike i tako dalje Htjela sam samo podsjetiti na kontekst. E, glavni ciljevi su da doprinesemo ovoj uredbi. Moram reći da mm, zahvaljujem svim sudionicima, e, počem sa kolegama izvjestiteljima u Sjeni. E, svi su doprinjeli i to na vrlo pozitivan način ovo, izradi ovog izvještaja, što je neophodno u ovakovom postupku. Sa svim ovim mm, znanjem i e, interesom za prijedlog e, mogli smo se uglavnom složiti. Moram reći da je to bilo zaista zanimljivo. Ovaj tehnički tim to su ljudi iz naših ureda, iz naših klubova i e, tajnik ITREA. Oni su napravili odličan posao, želim to pocrtati. Glavni aspekti situacije. U prvom redu imali smo e, raspored, e, vremenski raspored Plan je bio 11. E, e, srpnja IMKO je trebao glasati 22. lipnja. Oni su zatražili da se to odgodi jer nisu e, mogli pravovremeno se dogovoriti. I to će se prema tome dogoditi 4. rujna, a mi ćemo glasati 11. rujna. to ne znači mnogo za finaliziranje jer imamo sada ljetni raspust u međuvremenu. Prema tome moramo se dogovoriti prije ljetnog raspusta. Mm, e, imat ćemo zadnji sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni 11. E, srpnja. Koji smo napredak postigli? imamo jasan e, napredak u e, spektru, u širini e, propisa. Imamo sada situaciju pred kompromise. Kompromisi dolaze onda kad stvar zaključujemo, to onda uključuje sve aspekte spektra. Područje E, i e, pristup. To su najvažnije teme. E, složili smo se o definiciji mreža sa visokim kapacitetom. Znamo točno o čemu se radu. I kad smo došli do te definicije, onda smo morali biti dosljedni s definicijom. E, razgovarali smo onda o mjerama za potpuni pristup. Imamo definiciju mreže, ali nemamo instrumente e, kako bismo osigurali pristup kako i privukli e, ulaganja, dali predvidivost i sigurnost. Imali smo samo definiciju. budući da sad imamo ovaj e, ove amandmane, predkompromisne amandmane e, za spektar, fokusiramo se na pristup. E, imamo model su, su ulaganja, kako koristiti instrument koji je predložila komisija kako bismo potakli e, korištenje e, mreže visokog kapaciteta. Imamo asimetrične obveze, imamo i mogućnosti, na primjer, kako tretirati e, nekonkurentne oligopolije i situacije. To nije za Europu za sada problem. Možda će to biti E, problem u nekim specifičnim zemljama. Naravno da ćemo nastaviti e, usku suradnju sa izvjestiteljima u sjeni. A sada ću zabilježiti sve što vi imate reći. Sve primjedbe će biti dobrodošle kako bismo to sve odrazili u našem izvješću i točno definirali naš pristup. Hvala. Hvala lijepa. Sada SID ima dvije minute, izvolite. Hvala lijepa. E, imali smo vrlo dobar i, e, uvod izvestiteljice. Ja ću samo dodati neke detalje. E, zahvaljujem izvjestiteljici jer mislim da smo vrlo dobro napredovali. Mm. Imko je zatražio dodatno vrijeme pa ćemo to koristiti i u našem odboru. E, zahvaljujem još jednom svim odborima koji su dali amandmane, mm. e, preko tisuću njih koje smo sve aktivno pročitali. I, nadam se da će to dovesti do željenog e, rezultata. I e, infrastruktura je važna, ova e, ekonomija podataka u Europi će biti moguća. Nećemo raditi po modelu business as usual, donijet ćemo nešto bolje intenzivirat ćemo ulaganja u ovim mrežama visokog kapaciteta i e, riješiti e, ključna pitanja koja su za ta ulaganja e, potrebna. Tržišta već postoje. moramo naravno imati ulaganja koje potiče potražnja. Imamo više od dvadesetak prijedloga E, imat ćemo digitalizaciju, e, imat ćemo mnogo IOC-a i mnogo prometa u ovoj infrastrukturnoj mreži. Tu nisam uopće skeptik. Ali moramo kao političari e, vidjeti da Europa bude i dalje digitalno podijeljena. Ona se mora ujediniti ona mora biti veliko digitalno tržište i, digitalna platforma za e-upravljanje, za zdravstvenu skrb, e, za poslovanje. Isto je za nas kao političare vrlo važno. E, imat ćemo digitalna čvorišta, digital hubs. Mm, mm, mm, vidjet, odrazit će se to u javnim službama E, svi će imati e, ove ogromne e, veze, taj ogroman potencijal i to po pristupačnim cijenama. Pre, to nije dobro samo za ulagače, već za sve. Da zaključim, idemo u pravom smjeru. regulativa je potrebna kako bi države ostalo konkurentno i kako ne bismo opet e, imali velike monopole na tom području. Hvala lijepa. Gospodin EKR er ima riječ, izvolite. U vezi s ovim što je rečeno, da ovo je ogroman paket koji je vrlo važan, on e, uključuje veliku odgovornost jer se tržište vrlo brzo razvija. I teško je kvantificirati volumen e, financiranja koji tu postoji. Imali smo vrlo otvorenu diskusiju i zaista cijenim ono što je e, postigla naša kolegica, izvjestiteljica, Landa Castillo ona je uzela u obzir sve prijedloge, a velika količina amandmana pokazuje kako je to složeno. Također e, visoko cijenim mm, mm. E, ono kako je gospođa Castillo riješila e, mrežu visokog kapaciteta. I ovo je vrlo složeno područje i e, mada se u većini stvari slažem s izvjestiteljicom i vidim rješenja za budućnost. U nekim slučajevima e, se naša stanovišta razlikuju. Na primjer, e, kada se radi o, o nacionalnih tijela, a drugo je spektar. Moramo imati na umu da imamo 28 različitih tržišta. Oni se zaista e, značajno razlikuju. To e, uzrok tome su različite situacije na tržištima. A. E, htio bih zaista zahvaliti kolegici Mm, e, ona uspjeva e, povezati ova dva dokumenta. E, ona ne mogu biti raditi u izolaciji. Ova dva prijedloga moraju biti sukladna jedan drugome. Stoga želimo uskladiti vremenske rokove 11. rujan, jedan glasanja. Moramo osigurati da su ova dva dokumenta sugledna. Hvala još jednom na suradnji. Gospodjo e, gospođo Castillo, imat ćemo vrlo dobar prijedlog. Hvala. Hvala, Eksim. Kaja Kalas govori za Alde. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljici e, za njen rad na ovom izvješću. E, to je opsežan dokument s ogromnim brojem amandmana, pa ću se koncentrirati na kompromise. E, spektar, tu imamo prijedloge koji se uglavnom slažu. Mm, mm, mm. ne moramo imati samo e, jedinstvenu politiku već e, za spektar e, moramo znati kako se daju dozvole minimalni rok od 25 godina je potreban kako bismo imali maks, kako bismo maksimizirali korištenje spektra i omogućili tehnološke inovacije pristup je također važan problem komprom, na kompromisima tu nismo e, tako brzo mogli raditi mreže visokog kapaciteta će to imati e, već do 2025. godine, a neke ne. Mislim da što se tiče maloprodaje, mislim da prijedlog komisije zaista nije dobar. E, to e, ne mora biti e, zahtjev da se to kanalizira jer se tržišta mogu orijentirati prema maloprodajnim tržištima. Mm. Su ulaganja neće biti regulirana Mm, deregulacijom e, ćemo možda opet imati e, rizik e, oligopolija. To ne bismo smjeli dozvoliti. Definicija usluga. izvjestitelj to neće izmijeniti. ITRE je odgovoran za definiciju pa moramo to isto tako ocijeniti. prijedlog komisije E, nije e, produbio tržište e, prekograničnog, prekograničnih provajdera. Mislim da tu još nismo ispunili očekivanja niti poduzeća, niti korisnika. Hvala i veselim se suradnji. Hvala lijepa Kolega Rajmon nije ovdje kao što vidim. Od FDD-a imamo Davida Borelija. Izvolite. Hvala lijepo. Naši amandmani idu u smjeru promicanja tržišnog natjecanja što se tiče usluga i što se tiče drugih tema. Ja predlažem da se krećemo polako ka dovršenju jedinstvenog digitalnog tržišta. U parlamentu se uvijek moramo sredotočiti najviše na potrebe naših građana i samo kroz stvarno tržišno natjecanje će investicije biti sigurne i bit ćemo sigurni da euro ostane konkurentom. Samo 40% europskih građana koji žive u ruralnim područjima imaju pristup modernim mrežama. Vjerujemo da je pristup internetu temeljno pravo i moramo se pobrinuti da svi imaju pristup broadbandu, <clears throat> uključujući i ono u ruralnim područjima i imućno slabi stojeće obitelji. Neki od predloga komisije dodatno bi opteretili nacionalne regulatore, <clears throat> kao što je već izneseno i to bi zapravo naštetilo instrumente koje imaju na raspolaganju što se tiče smanjenje e, moći četvro monopolista u sektoru telekoma. To moramo ispraviti, a za to se moramo pobrinuti da nacionalna tijela budu u položaju promicati tržišno natjecanje u interesu građana. Regulatori bi trebali moći koristiti sve instrumente koji su im potrebni, a obveza za pristup e, naravno ovisi fiskalnim mogućnostima, naši amandmani to ističu. Dakle, to bi trebali biti glavni instrumenti koje možemo upotrebiti za promicanje održivog tržišnog natjecanja i investicija. Po meni, predlog komisije bi trebao biti ambiciozniji, europski građani bi trebali imati pristup poboljšane koordinacije što se tiče spektruma. Pozdravljamo srednjoročnu reviziju licenciji, no i to tako znamo kako će biti stalište vijeća u trijalogu. Smatramo da je potrebno ambiciozni stalište Europske unije da se pobrinemo da profit operateri koji nisu profitni i malni ne budu isključeni iz spektruma. Zaključno rekao bih da bi Europski parlament mogao i trebao usvojiti ambicioznije stalište prije glasanja u rujnu. Ovo zakonodavstvo elektroničkim komunikacijama zapravo jedina mogućnost da se pobrinimo da u sljedećem desetljeću sektor telekoma bude utemeljen na održivoj konkurenciji i da zajamči zaštitu građana. Na samoj komisiji je da odradi studiju utjecaja, što pokazuje da je ona uvijek osnovni faktor što se tiče odluka o investicijama. Još jedno bih naglasio da svi europski građani moraju imati pristup internetu bez ograničenja putem visokobrznih, fiksnih i mobilnih internetskih mreža. Hvala lijepa. Nemamo više javljanja za riječ. Onda dajem riječ predstavniku komisije za Teraba. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Prije svega, čestitao bih odboru na ostvarenom napretku na ovom doista sveobuhvatnom dosijevu. Osobito što se tiče spektruma, <clears throat> pozdravljamo stališta koja su u ovom mišljenju, u ovom mišljenju ovog odbora konvergentna i u skladu sa stavovima komisije amandmani koji su predloženi čak pomažu razjasniti tekst koji je komisija predložila i osnažiti neke od ključnih načela. Jedna konkretna točka ticala se spektruma. Spomenula je zastupnica Kalas vezno stranje licencije. Naravno, pozdravljamo to što parlament dijeli ambiciju komisije da se pruži pravna sigurnost ulagačima u bežične mreže. To je još važnije u ovom trenutku nego što je bilo u važnosti sa uvođenjem 5G mreža koje su vrlo guste i za koje su potrebne važne investicije. Samo jedna riječ o srednjoročnoj reviziji Jasno mi je da što je duže trajanje licencija, to im će važnije biti da postoje alati kojima tijela mogu intervenirati ukoliko stvari ne idu kako treba. Smatramo da u našem predlogu su već uključeni mehanizmi za bavljanje tim pitanjem, no svakako njih je moguće osnažiti to stajalište u potpunosti dijeli. što se srednjoročne revizije kao takve tiče, možda bismo trebali razmotriti o činjenici da ne uspostavljamo ovdje sistem koji bi u praksi nekakve nesigurnosti nudio. Ako pogledamo trenutno trajanje licencija, u prosjeku ono iznose između 15 i 20 godina, a trenutni mehanizam nije spriječio nadležna tijela da provode na odgovarajući način sistem. Samo toliko o tome. Što se tiče pristupa, pozdravljamo napredak ostvaren na tom polju. Jasno nam je da rasprava o definiciji mreža visokog kapaciteta su se počela kretati u smjeru koji nije daleko od stajališta komisije. Vjerujemo da doista visoko kapacitetne mreže, da bi definicija trebala biti dovoljno ambiciozna i odražavati, reagirati na potrebe za povezivosti kroz nadolazeće godine. To je bila je početna točka rada komisije i definicije koje smo uspostavili i jasno nam je da je to sada nešto što dijele i članovi ovog odbora. Istodobno moramo imati na umu da mreže vrlo visokih kapaciteta nisu samo nešto što će se na fiksni način pružati i bežične i 5G mreže postoje sve više važne u pružanju usluga visokog kapaciteta i to također treba biti odraženo u ovoj odluci. Što se tiče regulacije tržišta i pružanja dostatnih zaštita za tržišno natjecanje te za ulaganje. Uvijek smo smatrali da tržišno natjecanje mora biti prisutno tako da se naš prijedlog temelji na postojećem okviru SMP-a pokazalo se da je to dobar, fleksibilan okvir kako bismo se pozabavili različitim tržišnim problemima i pitanjima tržišnog natjecanja, tako da nema po nama razloga da se od toga odstupa. Istodobno, naravno, potrebne su nam konkretni načini da se pozabavimo nedostatkom koji postoji pri uvođenju mreža visokog kapaciteta i osobito mreža u onim izazovnim područjima, kompliciranijim, kako bismo izbjegli ono što ste e, nazvali digitalnim jazom. Zbog toga i poticaj koje ugrađujemo u svoje prijedloge idu ka poticanju uvođenje infrastrukture i smatram da ih je važno održati zbog toga. Uz činjenicu da bi regulativa trebala biti utemeljena na odgovarajućoj analizi tržišta, kad kada je možda ograničenom geografskom području i krajnji cilj je ipak pobrinuti se da krajnji korisnici na maloprodajnom tržištu profitiraju od konkurentskih usluga. To, i moram istaknuti ovu stvar, jer mislim da nije u potpunosti shvaćena, ne znači da ćemo tražiti da regulatori se bave maloprodajnim tržištem i analiziraju MSP-ove. Dakle, to nije u našem prijedlogu, tako da je važno i to imati na umu. Također je važno imati na pravila simetričnim pravnim ljekovima. to je sastavni dio mreže, posljednji dio gdje znamo da se radi o nečemu što je ekonomski praktični, praktično nije moguće replicirati. No istodobno moramo biti oprezni u postavljanju granica toga jer ne želimo uništiti poticaje za male operatere i e, nove ulagače, novo pridošla poduzeća za koje želimo da ulažu u nove mreže. To bi bile glavne točke i još jednom zahvaljujem doista na stvarnom napretku i siguran sam da ćemo dobiti dobar rezultat u parlamentu u rujnu. A kao komisija uvijek smo na raspolaganju za pružiti pomoć i surađivati s vama. Hvala vam, Pilar de Castilla. Ja bih voljela zahvaliti komisiji i na spremnosti da dakle, na iznalaženju tehničkih rješenja za nekih, neke od naših rasprava. Kao što sam rekla na početku, primila sam na znanje sve što su moji kolege istaknuli. I sigurna sam da ćemo nastaviti u tom smjeru, te da ćemo ispuniti razinu očekivanja. I kako bismo mogli ponuditi tu povezivost koja je potrebna Europskoj uniji u ova globalna vremena. Hvala Pilar, ja bih samo još rekao da će se glasati na odboru ITRE 11.9. tako da još imamo neko vrijeme za rad na tome. Sljedeća je točka dnevnog reda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije. Izvjestitelj je Evžen Tošenovski. Imamo 441 amandman sveukupno koji su predloženi unutar paketa kompromisnih amandmana koji će obuhvatiti sve aspekte ovog dosjea. Pa bih odmah zamolio da Evžen Tošanovski na pet minuta objasni svoje stajalište. Izvolim. Hvala lijepo. Prije svega zahvalio bih kolegama izvjestiteljima u Sijeni na suradnji Naša početna stajališta nisu bila toliko bliska i postojalo niz različitih mišljenja. Imali smo nekoliko sastanaka i doista mi je drago i poštujem što su rasprave bile toliko otvorene i želio bih to još jednom napomenuti. Glasanje je predviđeno za 11. zajedno sa kodeksom za elektroničke komunikacije i kao što smo rekli pokušavamo ova dva izvješća održati što je više povezanima moguće. Zbog toga bih volio istaknuti neke od osnovnih elemenata na kojima će se temeljiti kompromisi parlamenta kao osnovne građane blokove ovog izvješća. Svi se slažemo da je nužno poboljšati koordinaciju nacionalnih regulatora i učiniti ju učinkovitijom. To znači pobrinuti se da je koordinacija dosljednija diljem Europe dok s druge strane, imali smo vrlo dobro iskustvo s trenutnim oblikom Bereka. Čak i ovdje u parlamentu Berek ima vrlo dobar ugled zbog svoje visoke stručnosti. I isto tako zbog njihovog stava, zbog određenih pitanja vezanih u regulaciju osnovno pitanje pred nama je da li bismo trebali podržati ured Bereka ili stvoriti jednu veliku agenciju, kao što je prijedlog komisije, ili pak zadržati trenutno dualnu institucionalnu strukturu koja po meni je do sada bila uspješna. I koja je također, kao što sam već rekao, stekla vrlo dobar ugled. Kao izvjestitelj gdje sam većina je za konzervativni pristup, a to je održavanje određenog dijela ove dualne strukture, no da ga se istodobno osnaži na temelju naših proteklih iskustava i trenutnog stanja stvari. Što se tiče Bereka, mi ćemo ga svakako unaprijediti, modernizirati, on bi trebao postati pravni entitet, čime da kako poštujemo stajalište parlamenta, a to je posljedica e, pregovora o kodeksu gdje je Bereku dodijeljen nove zadatak, to je izdavanje pravno obvezujućih odluka. Zbog toga smo isto tako to iznijeli i u našem prijedlogu o Bereku. I dalje postoji pitanje da li bi Berek treba imati jedan prizivni sud ili tijelo to je pitanje koje je i dalje otvoreno. I smatram da na današnjem sastanku izvjestitelja u Sjeni ćemo ga uspjeti riješiti. Ne mislim da je to velika prepreka. U kompromise smo unijeli pravila i učinili učinkovitijima pravila radnih skupina i upravnih tijela, što se ureda Berek tiče, preuzeli smo velik broj poboljšanja komisije koja se temelje na zajedničkom pristupu decentraliziranim agencijama. Činjenica je da je ured Bereka Europska agencija, kao što je istaknuto u novom punom nazivu ureda, koji je Europska agencija za pružanje podrške upravnog odbora elektroničke komunikacije. Skraćeno ime, ured Bereka bi trebalo biti sačuvano. Što se tiče imenovanja ravnatelja ureda Bereka, slažemo se u, oko uloge parlamenta koju je komisija trebala pokušala ograničiti i mi smatramo da bi ona trebala biti očuvana. Berek će se sada morati nositi s novim zadaćama koje pretežno proizlaze iz kodeksa o roamingu, što smo mi spremni uključiti u ovaj tekst i pokušali smo ostati dosljedni vezano uz druge pravne tekstove Europske unije kako, kako ovu uredbu ne bismo morali nepristano mijenjati. Shvaćamo da postoji velik broj novih zadataka i da će se tržište mijenjati, no vjerujemo da će Berek odraditi svoj dio posla i osnažit ćemo tu i revizijsku klauzulu. Nakon pet godina <clears throat> komisija će morati procijeniti da li je dualna struktura funkcionalna ili je potrebno uvesti kakve promjene. Novi zadaci sa Berek automatski znače i veće zahtjeve na ured Bereka i mi razumijemo da je potrebno osnažiti osoblje možda na 40 do 50 zaposlenika. Za kraj, Smatram da imenovana povjerenica e, kandidatkinja Marija Gabriel se pozitivno izrazila na ovu temu i zahvalio bih svima na dobroj suradnji. E, radujem se danjoj raspravi sa izvjestiteljima u Sijeni u budućnosti i vjerujem da ćemo uspjeti brzo završiti rad na ovom dosjeu. E, hvala EFSEM. Gospodin Karenc iz EPP-a e nije ovdje, on se ispričava, pa ću pročitati što je napisao. Dragi kolege, u prvom redu zahvaljujem gospođem Tošenovskom izvjestiteljima u Sjeni za odličan rad i suradnji na izvještaju. E, pravo pitanja nije e, forma bereka, već funkcija. Ne smijemo izgubiti iz vida što je potrebno kad govorimo o formi tijela koje će osigurati da ciljevi koji su nam zadali zakonodavci budu e, postignuti. Moja zabrinutost jeste da će to biti birokratsko tijelo. Moramo vidjeti kako bi se e, sadača e, struktura mogla poboljšati moramo spriječiti fragmentaciju tržišta e, e, sa novom regulacijom Bereka e, povećane su nadležnosti Bereka pa je jako važno da njegove nadležnosti uđu u budu uzete u obzir uključivši i ljudske resurse E, imamo još jedan e, sastanak e, izvjestitelja. Postigli smo uglavnom sporazum po svim pitanjama. Vjerujem da sadašnji sporazum između izvjestitelja jeste uravnotežen i da će ispuniti uglavnom naša očekivanja. Zahvaljujem. Evo, ovo je bila poroga gospoda Karinsa. Gospođa Krelima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. I ja bih se pridružila čestitkama izvjestitelju. Imali smo vrlo zanimljivu e, i napetu suradnju. Na početak je bio težak jer su nam stavovi bili jako udaljeni jedni od drugih. Prijedlih e, komisije po mom mišljenju je bio dobar Eh, on će nam dati jednu eh, učinkovitiju agenciju. Nakon eh, mnogo diskusija sa Berekom, sa nacionalnim regulatorima, sa izvjestiteljima u Sjeni, vidjeli smo da nemamo većinu u ovom domu. I onda sam rekla moramo vidjeti kako ćemo sa postojećim instrumentima postići najveću mogućnu učinkovitost. Izvjestitelj je već e, e, to spomenuo. ono što smatram ključnim jeste da Berek e, zadrži dvostruku strukturu, ali da dobije i pravnu osobnost, obaveznu pravnu osobnost. Onda će moći realizirati ciljeve koji su mu postavljeni. To je jako važan e, i potreban korak e, za unutarnje e, tržište telekomunikacija. Nadam se da će sve to proći. Također smatram važnim da imamo jaču, jači kontinuitet, to jest rok predsjedavanja je produženo na dvije godine. To onda ide u onom smjeru u kojem i e, druge agencije mogu s ovim tijelom surađivati. E, ured Bereka neće se baviti samo upravom, već i sadržajima. I stoga će e, moći potaći i dati podršku manjim članicama. Stoga nadam da se nadam da ćemo dobiti veći proračun pa će se E, broj e, suradnika Bereka, zaposlenika Bereka moći e, povećati. Nadam se da će se ovi kompromisi dobiti odgovarajuću većinu u odboru. Hvala. Hvala lijepa. Alde, sljedeći, gospođa Kalas, izvolite. Uh, hvala lijepa i hvala izvjestitelju na određenom poslu. Iznimno mi je drago što ste uzeli u obzir neke Aldove amandmane, kao što je na primjer e, potreba da e, Berek surađuje e, s nadležnim tijelima za zaštitu potrošača te za razmjenu informacija između zakonodavaca. Dakle, Berek sad e, e, omogućuje pravnim e, osobama da poduzmu određene odluke. Međutim, za sve to je potrebno provesti određen postupak i rasprave su se o ovom dosjeu krivo koncentrirale na e, stvaranje i utemeljenje jedne monstruozno velike EU agencije. Ono što je međutim važno je da ova dvojna struktura e, Bereka i Berek ureda zapravo e, bude poništena buduće da je to pretpostavlja e, dupliciranje i ne postoji niti u jednom drugom segmentu unutar Europske unije. Dakle, je li to agencija, je li to neka uprava, kako je to tijelo, ako ono ima pravnu osobnost, onda jest agencija. Ako dakle stvaramo agenciju i ako stvaramo pravnu osobu, e, to je druga stvar, a sad imamo dva tijela Europske unije s istom nadležnošću e, i oba kao pravne osobe. No, kompromisi su valjda kompromisi, ja pretpostavljam da ne može svatko biti zadovoljan. Hvala vam lijepa i zapravo se veselim zatvaranju ovog dosjeja. Yes, uh, many uh, uh, Hvala lijepa. Ima li kakvih e, još zahtjeva za riječ? Čini se da ne, pa e, sad mogu dati e, riječ Europskoj komisiji. Imate tri minute za očitovanje. Hvala vam lijepa i mi s velikim zanimanjem eh, pratimo rasprave o ovom dosjeu i znamo naravno da je bilo teškoća eh, za eh, više ljudi u, u saglašavanju sa prijedlogom komisije i naravno razumijem jednako tako i zašto kompromis sada izgleda ovako kako izgleda E, pozdravljamo naravno i to što odbor e, smatra da Berek treba imati pravnu osobnost, što je e, važno jer će dobiti i zadaće za koje, je, koje su pravno obvezujuće i to je tijelo koje će morati biti i odgovorno i transparentno. To je svakako dobar dio ali e, isto tako ima i stvari ko, e, zbog kojih žalimo. Žao nam je što ste zaključili da ova dvojna struktura jest bolja nego jedna struktura kako je bila predložila komisija. Vjerujemo također da ovo stvara E, zapravo nepotrebno birokratiziranje i e, oduzima Bereku učinkovitost koja bi mu e, bila potrebna za dodatne aktivnosti. Što se tiče uloge ureda Bereka i, naravno da je dobro imati zajednički pristup, međutim zaposlenici Bereka trebaju se držati onih zadaća koje sad obavljaju e, kao podrška Berekovim aktivnostima. Bilo bi dobro da e, ljudi koji tamo rade e, mogu odrađivati i neke druge sadržajne stvari to je posebno važno za budućnost. Pogledamo li kako sada funkcionira Berek koji odlično odrađuje posao, vidjet ćemo da e, pogotovo na e, male regulatore stavlja dosta ograničenja e, i to pogotovo za sudjelovanje u radnim skupinama gdje se odrađuje pravi posao i tu dominira nekoliko regulatora koji sudjeluju, čak i neki koji ne sudjeluju u pojedinim radnim skupinama Bereka. Da je to jedna struktura i jedna agencija, e, bilo bi lakše pružiti e, podršku radu Bereka. Hvala. I proračun, e, odbor za proračun je svakako isto tako razmatrao Berek jer ove tri agencije na energetskom e, e, u energetskom sektoru trebale bi biti potpuno usklađene. Gospodine Tošanovski. Hvala vam lijepa, hvala svim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni. Zahvalan sam na pristupu koji ste usvojili za ovaj dosje, jer e, doista nije bilo lako e, naći zajednički e, glas i većinu gospođa Galas je o tome slično govorila. Mislim da smo ipak uspjeli postići to da smo pomirili e, veći broj e, sukobljenih stajališta i mišljenja. Također smo e, gledali izvjeći povećanje birokracije na temelju onoga kako Berek sad funkcionira i našeg iskustva. Te sam uvjeren da nešto što je doista dobro funkcioniralo, te se temelji na iskustvima nacionalnih zakonodavaca i profesionalnim znanjima ne bi trebalo baš odmah e, izvrtati e, naopako i da bi trebalo e, isto tako nakon pet godina revidirati rad da vidimo kako sve ovo funkcionira. E, tržište je ogromno i vrlo dinamično, te će biti vrlo teško predvidjeti što će se događati. Zahvaljujem vam još jednom i nadam se da ćemo zaključiti ovaj prijedlog, jer e, je ostalo samo nekoliko manjih pitanja koje trebamo riješiti. Vjerujem da će sve ovo biti funkcionalno i da ćemo e, postići dogovor jer želimo zajedničko rješenje. Kao što sam već rekao, nije od početka bilo lako i zbog toga posebno cijenim napore kolega. Hvala lijepa, ovo je bilo jako dobro. Te kao što znate, i tre glasu 11. rujna, tako da ima još vremena i e, čini mi se da nešto ranije Zatvaramo sad ovaj sastanak, počinjemo opet s energetskom učinkovitošću i obnovljivom energijom u 15 sati. Hvala, doviđenja.